Good afternoon. Good afternoon. E, dobar dan. Otvaram ponovno poslijepodnevnu sjednicu. Nadam se da ste se odmorili i ručali. A prije nego što krenemo, imam jedan e, logističku, odnosno organizacijsku tehničku napomenu. Možda ste u programima vidjeli da ćemo pokušati poslije podne napraviti jedan mali eksperiment, naime, e, interaktivno razgovarati kao parlamentarci. Znači ne samo e, imati predavanja panelista, nego i međusobno razgovarati. To je jedan ovakav eksperiment koji bi mogao za budućnost ovog sastanka također zacrtati neki smjer ali na ono što smo htjeli e, probati. E, je zamoliti one koji sjede straga da se pomaknu prema naprijed. Biste li ponijeli e, znak sa svojim imenom i preselili se negdje naprijed kako bi se mogli vidjeti, a ponesite se stvari sve i recimo se malo tu skupiti u prvim redovima. Evo, možda u sljedećih par minuta, naime imamo prvo dva govornika, a onda da bismo mogli razgovarati bilo bi ljepše da sjedimo svi bliže. I see some movements, that's good.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 bitno da se vidimo je lakše tako razgovarati. E i lakše vas ja zamijetim kad se javljate, ako ste bliže.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 would you like to move a little bit forward? Još uvijek pozivam sve koji su daleko da nam se približe. Mislim, ne znam kada budete, ne znam, htjeli da vas vidim jer ste se javili za riječ, morat ćete mahati i skakati ako ne priđete. I see the ladies uh, moving. Okay, thank you. Let's try it this way. Now I'm gladly, I'm, I gladly uh, yield the Evo dobro. Evo dajem sada riječ e, gospodinu Tomasu Hendlu. Dobro, drage kolege i kolegice, pozdravljam vas na sljedećem panelu, treća sesija, budući scenarij za investicije u konkurentnu Europsku uniju, prilike i izazovi. I čovjek koji vas je sada natjerao da se ovako pomaknete je gospodin Tuisenberg, moj e, supredsjedatelj, predsjednik e, e, odbora za financije u Nizozemskom parlamentu. Ja sam predsjednik odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta. I za današnju popodnevni rad. Mala napomena tehničke prirode. Naime, ovaj puta nećete se morati javljati e, putem obrazaca za javljanje, nego ćemo se spontano javljati za riječ, dignete ruku, a naši kolege e, će napraviti e, listu govornika, tako da uvijek imamo na izmjence nacionalne zastupnike i zastupnike Europskog parlamenta i tako ćemo na s njima davati riječ. E, prevod imamo sa 23 jezika, pa ćemo, e, vjerujem, e, u sati pola koliko nam je preostalo imati priliku svašta poraspraviti. Toliko o tehničkoj organizaciji. Samo želim reći da ćemo se u ovom panelu baviti pitanjem investicijske politike za stvaranje radnih mjesta kao i pitanjem eh, fonda za zapošljavanje investicije u eh, ljude koji bi trebali pokrenuti tu ekonomiju budućnosti. Tako da mislim da ćemo imati vrlo zanimljivi zaključni panel, a želimo pokrenuti raspravu sa dva uvodna izlaganja. Pozdravljam gospođu Lauru Hangeste, direktoricu Nizozemskog e, ureda za ekonomsku političku analizu sa svojom temom koju će prezentirati u 15 minuta. Nadam se da vam nisam e, previše, da vam nisam previše ograničio vrijeme govorenja, te pozdravim gospođu Mariju Kirinjemi, e, e, znamenicu glavnog tajnika Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj oecd koja će znači, imati na raspolaganju 10 minuta, tako je to baš stoji u mojim bilješkama. Evo, dobro, nećemo baš biti tako kruti oko toga. I evo tako ćemo krenuti. Zamislili smo da to razdijelimo u nekoliko krugova rasprava a kako će ići dalje, evo prepuštam svom supredsjedatelju, gospodinu Zisenberku, da odluči. Dobro, u tom smislu e, možemo krenuti sa dvije prezentacije, a nakon toga ćemo imati raspravu. Gospođa Van Hest, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, doista mi je zadovoljstvo imati e, ovdje e, govoriti o ovoj e, velikoj dvorani, mislim da je sam ovdje nikada bilo. Ja sam, kao što ste čuli, Rofna Hez, direktorica Nizozemskog ureda za ekonomsku političku analizu koja se bavi politikama temeljem dokaza u Nizozemskoj, ali i drugdje. Mi se vidimo recimo otprilike kao Google Translate <laughs> između E, ekonomskog istraživanja i političkog odlučivanja. Mi smo neovisni, pokušavamo biti nepristrani u istraživanju i proizvoditi istraživanja koje je relevantna za politiku i ekonomski u, na pravom standardu. E, mi smo također mm, radimo i za odbore za konkurentnost, ali zapravo radimo više manje analitički rad e, i procjenu gdje je li vlada odredila sve po propisima a kao treća neutralna strana. Dakle, što se tiče uloge investicija i javnih investicija u promicanju rasta nakon velike recesije, zašto je to problem? Mislim da ovaj slajd sve kaže. Rast je polagan i najnovije projekcije za Europsku uniju su više manje puževim korakom. Napredak oko 2% za Europsku uniju, za eurozonu 1,7-1,9 za sljedeću godinu, a nezaposlenost je također još uvijek vrlo visoka. A velika recesija s financijskom krizom i eurokrizom e, također još uvijek baca svoju sjenu. Privatni sektor također je pod utjecajem duga. E, Domaćinstvo se još pod utjecajem e, krize E, stanovanja, stambenog sektora. To je također se utjecalo i na kreditni sektor i čeli se na neki način da se vraća nesigurnost u našem u smislu daljnjeg smjera u kojem idemo. Pitanje je sada je li to novi smjer, e, novi svijet na koji se moramo naviknuti ili postoji mogućnost povratka unatrag na stare dane i što politika može tu učiniti nije baš da donosili odluka, nisu činili ništa, naravno da su bili aktivni, monetarna politika odigrala je važnu ulogu e, sa kvantitativnim popuštanjem, iako naravno da postoji rasprava o učinkovitosti ove politike, a postoji rasprava o tome bili fiskalna politika trebala više sudjelovati, bili trebala biti više javnih investicija sa toliko niskim kamatnim stopama i e, kratkoročnim i dugoročnim učinkom i dugoročnim učinkom na BDP. Pa evo da pokažem neke činjenice. Kako je situacija s investicijama? Ovaj prikaz pokazuje razvoj investicija, dakle ulaganja 95. i ono što vidite da je ulaganje veliki dio BDP-a u prosjeku 22,5% e, BDP-a prije krize, i ono što ovdje možete vidjeti nakon, da nakon 2008. da su investicije počele strmo padati i u ovom grafikonu koji pokazuje 15 zemalja Europske unije, žuta linija je EU, e, US, e, Amerika je e, ova ružičasta i plava E, Japan. Ali e, vidjeli smo da nakon recesije susjednje države i Japan malo se oporavili na ovom slajdu. Dakle, sad pogledamo vrste investicija. Imamo poslovne investicije, žutu crtu, stanovanje, žutu crtu i javne investicije, ružičastu. Dakle, ono što nas, e, nam se posebno čini bitnim ovdje da je većina ulaganja poslovna ulaganja. Zatim imate investicije u stanovanje, zeleno i zatim javne investicije u ružičasto. I ono što još možete vidjeti da je dinamika se tijekom vremena promijenila. Naime, investicije u stambeni sektor e, pale su već 2006. dakle prije velike recesije. Poslovni sektor e, brzo reagirao, a javni sektor puno polakše. A sada da se malo usredotočimo na pad u investicijama. Ovdje možete vidjeti kako su investicije se smanjene tijekom vremena. Žuto poslovni, zeleno stambeni, e, ružičasto javni. Znači ovaj ukupni pad od 2,4% BDP-a u odnosu na prethodno razdoblje. Podjela rada se nekako raspodjela između 40% između stanovanja i e, javnog sektora, e, javni sektor je pao zadnji, znači poslovni i stambeni dijela je ovih 40%. E, Sada vam nešto pokažem e, e, o investicijama. Ulaganja su znači ona uobičajena plus investicije u istraživanje i razvoj. Ovo ovaj pokazuje kako se investicije u istraživanje i razvoj kao najnovi vrstu istraživanja razvija tijekom razdoblja od 2007. Zeleni stupac je 2012. Dakle, ono što vidite da su investicije u istraživanje i razvoj uglavnom pošteđene jer većina e, zelenih stupaca je viša od naranđastih stupaca, to se odnosi na, svih 15, na 15 zemalja Europske unije. Ako pogledamo za 2007. grafikon se odnosi na, 2000, na 15 zemalja Europske unije. Pitanje je kuda će, kojim smjerom će privatna ulaganja, e, javna investicija su pale, neke ulaganja su oporavila, ali što će biti ulaganjima hoće li rasti na prethodne razine ili ne, ne znamo naravno, ali naše razmišljanja su sljedeća. Ulaganja se mogu vratiti na optimalnu razinu, nema razloga da se ne vrate, ali ta optimalna razina bi mogla biti niža od razdoblja prije krize. Prije svega neke investicije su bile e, pod utjecajem stambenog sektora koji je bio jedan posebni mjehur, koji vjerojatno se neće u toj mjeri vratiti. Drugo, intenzitet kapitala našeg gospodarstva pada e, ob, obzirom e, da se prolazi sa industrije na usluge, investicije su manje potrebne i također što se tiče poslovnih ulaganja <clears throat> i cijene su pale. i te informacijske komunikacijske tehnologije su sada jeftinije i sada se, je tu potrebno manje investicije u ovom sektoru poslovanja nego prije i BDP isto pao pa će i to voditi do niže razine ulaganja. Znači, ako se i javne investicije nisu u potpunosti oporavile, zašto onda ne ulaze ovdje dodatne javne investicije? E, argumenti za ovo su da su, da su kamate niske i mislim da u našem institutu, našem uredu mi to gledamo na možda malo širi način. Sadašnja razina kamata, kao što daje Središnja banka, nije nula 0%, to je stopa bez rizika, nego javne investicije su uvijek nešto što im postoji rizik, pa onda postoji premija za rizik. Znači, dobro vijete da ako pogledamo analizu troška i rizika investicijskih projekata, vidimo da jest e, kamata pala sa 5,5 na 4,5, ali nije ni slučajno nula kao što neki očito misle. No, svejedno, to je bolja stopa e, kamate nego što je bila prije. A još jedna stvar e, u koristu javnih investicija je da će se novac potrošiti. Manje je rizika da, da će se taj novac otići u štednju. I ako se koordiniraju svi napori, sve će ove investicije e, raditi e, u sinergiji. I također e, tu će biti kratkoročni učinak na, na trošenje, a dugoročni možda i na potencijalni BDP. Ali ja sam ekonomist kao što znate, mi imamo dvije ruke, dakle s jedne strane jedne ruke, uvijek <laughs> imamo neš, e, argumente za, a s druge strane uvijek argumente protiv, pa tako postoje argumenti protiv. A prvi od njih je da je investicije obično idu u gradnju cesta, željeznica, mostova, ali e, investicija u obrazovanje je također vrlo pohvalna svrha to nije investicija u tehničkom smislu, naime statistički uredi to baš iz pravih razloga ne uzimaju kao pravo laganje, ali ako gledate u to kamo uložiti novac, obrazovanje bi moglo biti e, pravo mjesto, e, vrlo produktivno, sa dugoročnom povrati i jedna godina dodatnog e, obrazovanja vodi do otprilike 8 do 10% viših plaća dugoročno, pa je to nešto što ne treba previdjeti. Sljedeći argument je, je li jedna veličina prikladna za sve, moraju li sve zemlje ulagati više novca u javne investicije, jesu li sve zemlje sposobne to učiniti. Postoje neke razlike u financijskim opcijama. Neke zemlje imaju manje prostora u fiskalnom okviru za to, nisu sva financijska tržišta voljna financirati dodatne javne investicije, i u nekim zemljama će još trebati proći određeni put da se ispune zahtjevi pakta o stabilnosti i rastu. Ali postoji još jedan način da se gleda na ovaj problem, je li isti model e, prikladan svima za sve. Oprosti, evo što ću se fokusirati na nizozemsko koja je moja zemlja. Ovo je trošak, e, ovo je e, u BDP-u za prometnu infrastrukturu i izgleda da Nizozemska ne ulaže baš previše u odnosu na druge zemlje, ima očito više prostora, ali biste li ipak e, rekli, kada vam pokažem ovu sliku, s lijeve strane vidite gustoću cesta u Nizozemskoj, što je tamnija slika, to ima više cesta. Znači mi ne trošimo toliko novaca na prometnu infrastrukturu zato što je ima dobar razlog za to, naime već imamo puno cesta. I ne samo da imamo puno cesta, nego očigledno ljudi cijene naše ceste, jer ako pogledate indeks s desne strane e, slajda, vidite da Svjetski ekonomski forum kaže da e, imamo najvišu e, stopu ovdje. Znači, kada gledate izdatke, možda nisu najveći izdaci, ali Sudeći po rezultatima, e, ne čini se da stojimo loše, a isto ako gledate je naravno, sve zemlje troše, naravno, na privatno i javno obrazovanje. U ovom grafikonu vidite e, rashod po učeniku i ako pogledate ovdje, nizozemska izgleda ne troši previše novaca na obrazovanje, međutim, naši rezultati ne pokazuju tako, nisu loši. Ako pogledate E, kako izgledaju rezultati učenika e, popisi? E, mi smo na samom kraju po najboljim rezultatima. Znači, očito je utrošeni novac utrošen učinkovitije. Ali kako je to, kako to postići? Je li to jednostavno? Jer kao što svi znate, javne investicije imaju, traju puno duže, recimo 7 godina, ali ne možete, ako planirate danas cestu, sutra imate već gotovu cestu koja će vraćati investiciju. Znači to, je ona, to su one za i protiv u ekonomiji. Postoje uvijek razlozi za ulagati u javne investicije, ali tu postoje i prepreke. Na razini Europske unije imamo Junckerov plan koji nekako pokušava zaobići sve te probleme Neke zemlje više fiskalnog prostora, neke ne, ali to je naravno uvijek tako. Neke imaju više potrebe za javnim e, e, investicijama, tu naravno ulazi ovaj dio sufinanciranja, jer Junckerov plan na razne Europske unije uzima u obzir i vanjske faktore, ali ni Junckerov plan također nije jednostavno administrativni plan na administrativnoj razini. Tako da E, dok novac dođe do terena i pokrene se, će trebati e, ipak vremena. To je moj posljednji slajd. Mislim da e, jačanje rasta nije samo na ulaganje. Naravno, javna ulaganja mogu igrati ulogu, ulaganja su važna, ali im postoje i druge stvari koje mogu koje mogu biti vrijedno ulaganje, inovacije, obrazovanje, kao što sam rekla, kao i strukturne reforme. Tako da tu se mogu znatno poboljšati stvari. E, Međunarodni monetarni fond napravio kalkulaciju o tome kako se mogu poboljšati potencijalni BDP e, premještanjem regulativnog e, tereta sa sadašnjeg na prethodne godine, a i procjene kako, kako promijeniti reformu rada. Znači promjenom regulativnog okvira BDP, potencijalni BDP se može, može povećati za 4 do 6%, a reforma tržišta rada bi pokazala možda otprilike 3% poboljšanje, što nije zanemarivo. Evo dakle, e, rast je spor, nezaposlenost je bila visoka, ostala visoka, e, vrlo polako pada, javna ulaganja mogu igrati važnu ulogu, ali treba razmišljati i o obrazovanju i ne zaboraviti strukturne reforme. Evo toliko. Zahvaljujem. Hvala lijepa, gospođo Van Hest. A sljedeća govornica je gospođa Marija jemi Hvala lijepa. Dame i gospodo, za mene je velika čast i užitak što sam ovdje s vama. I hvala i Nizozemskoj i Evropskom parlamentu više na organizaciji ovog konferencije. Mislim da je vrijeme i tema da su odlično odebrani. I mislim da je Nizozemska jako puno učinila, ne samo u svom predsjedanju, nego i u organizacija ove manifestacije. Ja se sjećam kako je premijer um, nizozemski posjetio prošlog mjeseca našu organizaciju OECD i rekao je onda da ima zapravo tri prioriteta kad govorimo o budućnosti evropske ekonomije i Evropske monetarne unije. A to su investicije, investicije i opet samo investicije. Prema tome, to što zapravo radi nizamsko svom programu je samo nastavak rada koji smo mi započeli u SED-u. Evo na početku vam mogu pokazati jedan slajd na kome nema novih informacija za vas. Vidite, gospođa Van Hest je u svojoj prezentaciji već dala i dobru sliku, prikazala vam stanje u kojem smo. Pa ne bi tu imala što dodati. A kad govorimo o brojkama u vezi s rastom, mi ćemo uskoro sutra svoj sljedeći privremeni pregled rasta i gospodarskog stanja objaviti i nećete biti iznenađeni, ali rast još uvijek nije postigao onu razinu koja bi svijetu trebala. Prošle godine je bila razočaravajuća. Glede stopa rasta, a ni ove godine neće biti puno bolje. Možda malo boljetka, ali ne više od toga. Posebno kad pogledate pokazatelje brojčane za investicije i pogledate ovaj graf, ovu prikaz na ljevoj strani. U OECD-u kao je, se, su se investicije sad tek vratile kao u razdoblje prije početka krize. A kad pogledate na to globalno, a u Europskoj uniji još uvijek smo 10% ispod. Pri u nekim zemljama članicama je, su vrijednosti još niže. Prem, što govori koliko još toga moramo učiniti kako bi popravili situaciju i povećali zapošljavanje. U sljedećem slajdu vidite što privreda o svemu tome misli. Privreda je dalje još uvijek vrlo nesklona investicijama, a u dobrom dijelu slučajeva nisu ni u stanju investirati. Ovo se zasniva na dokazima i onim što smo prikupili informacije iz 2015. godine. I pogledajte zašto je razlog za suzdržavanje i zadržavanje trošenja koji su razlozi. Dakle, imamo zbog toga pada naravno i domaća i globalna potražnja, stvara veliku nesigurnost i na tržištu rada i inače. I treće, ograničava bilo kakve profitabilne mogućnosti investiranja. Ali vidite i konačno različite ograničenja su i dalje prisutna. U nekim zemljama članicama koje su u eurozoni, pogotovo onima koje su bile recimo najneobuzdanije na početku krize i dalje su ograničene izdavanje kredita. A javni sektor i javne investicije i one su žestoko ograničene zbog mjera koje su poduzete kako bi se postigli kratkoročni proračunski ciljevi. Prema tome što je nama činiti, što mi iz OECD-a savjetujemo i kako komentiramo. Prvo, vidite na ovom sljedećem slajdu, Evo, posebno kad gledamo na kratkoročni rast i izglede za takav rast, mislimo da bi se moglo više učiniti na fiskalnoj strani kako bi se ojačao jedan agregirana potražnja. Ovdje vidite naše procjene. Ako sve zemlje iz OECD-a poduzmu mjere da povećaju svoj Potrošnje za pola posto BDP-a, onda kako će se to odraziti na rast samog BDP-a i kako će se odraziti općenito na rast javnog sektora i mogućnost njihovog dodatnog investiranja. Evo vidite kako bi to izgledalo, tu imate simulaciju. Ali to bi povećalo naravno i BDP i s druge strane smanjilo kompletnu količinu duga, znači bila bi jedna pozitivna, pozitivna učinci a i gledamo i eurozonu kako bi izgledalo da to oni sami poduzmu bez drugih OECD-ovih zemalja, dakle oni koji nisu u eurozoni i vidimo kakavi bi tamo bili učinci, vidimo isto tako pozitivni. Možda ne toliko pozitivni kao kad bi se pridružile sve druge zemlje koje su ujedno članice OECD-a, pa makar ne bilo u eurozoni, ali opet bi bilo i u eurozoni samo i pozitivno. Evo ovdje mislimo da treba investirati i trošiti na projekte visoke kvalitete, a isto tako treba implementirati strukturne mjere paralelno s tim. Jedna od naših ključnih preporuka je da su nužne strukturne reforme. Na ovom slajdu vidite da je temelj tih reformi se, dakle osnova reformi se usporava u eurozoni i što je potrebno? Potrebno su dobro, precizno usmjerene strukturne reforme koje će stvoriti dugoročne perspektive zapošljavanja i koje će popraviti tehnologije ekološke kao i omogućiti nam da s njima izađemo jače ne samo na domaće tržište nego i prekogranično to će se jasno odraziti i na tržište rada koje će funkcionirati puno učinkovitije. A pogledajmo i strategije inovacije, zato su bitne kao i treningi. E, a kad govorimo o različitim investicijama u ekološke tehnologije, mi smo ažurirali okvir politički okvir za investicije koji nam daje jedan sveobuhvatan i sustavan plan rada na tom području. I kod te alatske zemlje su to vrlo dobro prihvatile jer im pruža puno jasniji regulatorni okvir za investicije, posebno dakle u području ekoloških tehnologija a i omogućilo bi zemljama da se pozabave vrlo učinkovitim promoviranjem investicija i zbog toga su prilično ohrabrene koristiti taj instrument, složiti se njime. Kad govorimo, o, evo na ovom slajdu vidite kako postoje velike razlike među zemljama u odnosu na regulacije, propise koje su na snazi, jer znamo da u nekim zemljama imamo čak nacionalne e, propise koji odvraćaju investicije, pogotovo u ovom klasičnom području energetike, telekomunikacija i prometa. A u svakom slučaju trebamo razviti procedure za pojačavanje i osnaženje prekograničnih investicija. Međutim, zanimljivo je da nije samo e, ono š, da nije za investicije bitno samo što propisi stanovite restrikcije nameću u tim zemljama, nego je isto tako bitno kako i ljudi djeluju preko kako to izgleda. Dakle, OECD radi upravo na tome da smanji sve te prepreke za prekogranične investicije i na taj način omoći malim i srednjim poduzećima da se uključe u takva vrst međunarodnog, ako hoćete, poslovanja. Imamo 20% smanjenja različitosti u regulatornim okvirima po nacionalnim državama. Mi smo izračunali da bi 20% smanjenja barijera, barijera koje e, postoje u regulator dakle u propisima nacionalnih zemalja i njihovoj totalnoj heterogenosti, da bi se 20% to smanjili, mi bi povećali za 30 do 33% ukupnu količinu investicija koja bi onda stigla. Na sljedećem slajdu vidite summary, dakle jedan sažetak onih podataka koje smo dobili iz tri studije koje smo radili u okviru našeg ekonomske revizije u svim zemljama članicama Europske unije koje provodimo svake druge godine i dovršavamo, dakle krećemo i dovršavamo zapravo s tim uvijek ciklus e, svibanj-lipanj. A ovdje vidite iz najnovijih istraživanja koje smo prikupili, ovdje je sažetak podataka. Međutim, kad dolazimo do ovog plana za Europu, mi smo uvijek bili po zagovornici stanovitog aktivizma, jednostavno krenut treba. I mislimo da bi povećanje investicija svakako bilo na dobrobit kompletne eurozone, ali i čitave Evropske unije. Zašto je još potrebno prihvaćanje visokih rizika i većih barem rizika? Ako nam je ako nam je cilj da u sljedeće tri godine 315 milijardi eura u novim investicijama privučemo i preraspodijelimo, onda znamo da moramo biti spremni prihvaćati viši rizik. Ali to što ometa nisu samo različiti propisi nacionalni unutar Evropske unije, ta silna heterogenost, nego i pogledajmo što se događa izvan Evropske unije i to je vrlo bitno za tu investicija. A OECD igra jednu aktivnu ulogu i u okviru G20 skupine i kao i što razvija različite preporuke i planove za pojačanje investicija u zemljama izvan Evropske unije, ali članicama OECD-a. Prema tome, mislimo da Zbog upravo klimatskih promjena i već smo govorili o nužnosti naših investicija u ekološke tehnologije, mislimo da je to jedno područje u kojem bi sa investicijskim projektima mogli ponuditi ponuditi jako puno i pokazati kako će se upravo kroz investiranje u to povećati i broj institucionalnih investitora. A tu i je moja poruka. Što je potrebno? Fiskalne alatke koje bi pomogle za povećanjem kratkoročne potražnje kao i uklanjanje regulatornih prepreka i privlačenje dugoročnih investicija posebno kad govorimo o europskim zemljama i financiranju malih i srednjih poduzeća u, kod kojega Europa debelo zaostaje za SAD-om. Međutim, postoji još jedan izazov s kojim se Europska unija suočava, a to su stanovite političke nesigurnosti. To s time se treba pozabaviti na europskoj razini, no i na međunarodnoj. Evo, dame i gospodo, to je OECD-ov pogled na to što bi trebalo učiniti, a mi bi bili vrlo sretni ako budete imali pitanja i ako otvorimo jednu raspravu o tome. Hvala lijepo. Mi smo sada čuli dva pogleda, dvije prezentacije. Podi je otvoren. Obje prezentacije su, dijelom su se bavila analizom problema i stanjem u kojem se trenutno nalazimo, kao, a onda smo je dale sažetke izgleda za rast i kako uopće izgleda gospodarski rast. Ali obje prezentacije su sadržale čitav niz preporuka, investicijski plan za Europu i strukturne, nužne strukturne reforme, zatim sprečavanje daljnjeg osporavanja potražnje ako već ne povećanje, potom harmonizacija propisa, dakle regulatornih okvira i jačanje jedinstvenog tržišta ne mogu sad ni nabrojati sve preporuke koje su iznesene, ali evo, otvoren je podi za diskusiju. Mi bi toplo pozdravili kada biste se počeli javljati za riječ, imali neko ko bi prvi probio led i bilo bi nam drago da to bude interaktivno. Evo vidim, ruta 66, to vam je na unutarnjoj strani vaše, ako se želite javiti za riječ, to vam je na unutrašnjoj strani vašeg deska, pa se izvolite javiti za riječ. Da. Evo, ja sam se hvala lijepo. Hvala na objema prezentacijama, obje su bile vrlo, vrlo stručno izvedene. Ja bih samo još jedan element htio naglasiti, to je element u vezi investicija, koji se, naime, fokusiranje na privatne investicije. Ako se, kad postoji odluka da se investira, onda je ključni element trošak toga. A za krizu je bilo bitno činjenica da je za mnoge regije u Europi bila zapravo cijena investicije više nego što je bio povrat tog kapitala. Dakle, gubili su. Prema tome, odluka da li će privatni kapital investirati, investirati je uvijek pitanje da li se to obrnu, da li će povrat investicije napokon donijeti neki čisti profit. Ali ako vidimo da je ovaj trošak investicije još uvijek veći nego što je povrat investicije, onda znači treba dati dodatne incentive, dodatne poticaje. Drugo, mi još uvijek znamo da troškovi tih investicija nisu posvuda isti u Uniji. Naime, imamo u de facto diskriminatorsku situaciju, jer ne funkcionira sve na svim mjestima Evropske unije isto. Zašto? Zato što još uvijek postoji jedna kontaminacija koja je preostala od prebacivanja državnog duga i odnosno od prebacivanja rizika s kojima su se banke suočavale na u javni državni dug. Pa sad je pitanje kako možemo pomoći našim poduzećima da smanje taj rizik i pomognemo im da se na taj način postigne više razina investicija, jer ne postoji rizik da će se i to prevaliti na javnu ruku i povećati državni dug. Evo, mislim da je sad broj 62 se javio, žao mi da se moram sa brojevima služiti, ali ne, to je jedna druga točka. Ima li netko ko se želi e, pozabaviti troškovima financiranja investicija i o tome kako bi se izbjegla opasnost je rizik da se povećava državni dug, a umjesto toga da raste e, privatno financiranje. Nemamo, onda možda gospodina broj 62 iza vas. Izvolite. Hvala lijepo. Ja bih se prvo želio zahvaliti dvema damama koje su održale ove prezentacije malo prije, smatramo da je bilo puno korisnih elemenata na koje se možemo nadovezati. Dakle, svjetska gospodarska i financija kriza je značila da su Evropska unija i zemlje članice se suočile sa problemom vrlo niskih investicija. Mislim da je najveća zadnja visoka investicija velika bila 2007. A nakon toga smo imali 15,6% veliki pad a za neke zemlje je to u prosjeku, a to znači da za neke zemlje, pogotovo na jugu Europe, je pad investicija bio iznosio 40 do 50%, a to i se naravno odrazilo po, na razvoj i na konkurentnost. Nadalje, ne, imamo oš, veliki manjak kapitala, zbog čega Europa ne može rasti, naše gospodarstvo niti stvarati radne mjesta. U jučerašnjoj prezentaciji je gospodin Juncker govorio o onom središnjem stupu ili osi, glavnoj nosećoj osi, koja nam je potrebna kako bi našli e, rješenje za grčku situaciju, a to je bilo reforme i investicije. To je činilo tu os, tu okosnicu. Predsjednik Europskog parlamenta, gospodin Schulz, je govorio o upravo dramatičnoj situaciji u Grčkoj, dramatičnoj krizi zbog izbjeglica. Mi znamo da je komisija usvojila čitav niz mjera kojima želi financirati različite akcije iz europskog proračuna. Mi ćemo to naravno prihvatiti kako bi doprinjeli našim inicijativama za rješenje problema. E, investicijski plan za Europu usmjerava se na prebrođivanje svih prepreka. A plan o investicijskom fondu koji je isto tako spada u onu samu srž Junkerovog programa bi trebao biti glavno sredstvo jer on se treba baviti investicijama u pametne projekte, u edukaciju, u razvoju, istraživanju, u ekološkim tehnologijama i tako dalje. Prema Mislim, se sada bavimo još uvijek nedostatkom investicija u Europi, nažalost, Jer, recimo u Grčkoj su investicije potpuno zanemarive. Mislimo da bismo trebali nadograditi na koristi koje je donijelo jedinstveno tržište. Moramo smanjiti administrativne barijere. Moramo biti odlučni, a s druge strane potpuno transparentni kod tretmana bilo koje investicije. Također trebamo privući privatne investicije kako bi evropski stanovnici ponovno živjeli jednim i uživali u blagodacima. No, međunarodne investicije koje nam, tre, nam trebaju. Posebno bi se trebali koncentrirati dakle na trgovinu i investicije. Ako želimo biti konkurentniji, u odnosu na zemlje koje imaju niže troškove proizvodnje, moramo usvojiti vrlo konkretne mjere. To je jedini put da stvorimo područje stabilnosti i prosperiteta za sve evropske građane, a posebno za države koje su se od nedavno suočile sa krizom kakve nikad prije nije bilo potpuno bez presedana. Hvala lijepa. Čuo sam jasnu izjavu od vas da je EFSI plan ulaganja bio ključni element e, plana. E, želi li netko reagirati na to? E, jer očito imate vrlo pozitivno mišljenje o tome. Evo, ova 154. Molim vas da se predstavite. Ja sam iz njemačkog Bundestaga slažem se sa grčkim e, kolegama da trebamo više privatnih investicija. E, Junkerov plan je i sve ostalo je vrlo važan, ali to ne nadomješta privatne investicije, a one nastaju samo ako imamo povjerenje. Znam e, da imam vladu koja je dostajena povjerenja dobru administraciju, da imam poduzeća gdje nema štrajkova, bar ne čestih. E, e, za mene je najvažnije da u Europi stvaramo povjerenje, a to možemo postići samo zajedničkim rješavanjem kriza. Jedna kriza koja je spomenuta od grčkog kolege je migracijska kriza e, koja je jako pogodila Njemačku, Švedsku i neke druge zemlje. Ako želimo privatna ulaganja jer postoji povjerenje, onda je važno da e, zajednički rješavamo te krize. Ni u Grčkoj, ni na Balkanu ne možemo stvoriti ulaganja ako ne riješimo migracijsku krizu. Ako, ako e, stalno samo govorimo o tome. E, stoga zagovaram da dalje nastavimo ove reforme koje smo dogovorili u Briselu i da e, današnji dan i sutrašnji dan za to koristimo. Hvala lijepa. Vaša reakcija e, nije zamjena ulaganja. Vi smatrate da trebamo povjerenje Mm, tako sam vas shvatio. Želi li netko reagirati na to ili nešto dodati e, plan ulaganja? E, broj devet, molim da se predstavite. Hvala. E, Tjulhešeša i Senata iz Nizozemske. Govorimo o potrebi privatnog ulaganja. Reagiram na ovo što je rekao njemački kolega, a zato trebamo povjerenje ali e, iznad svega velike kompanije koje imaju mnogo novca za ulaganja, općenito govoreći, one e, moraju znati da će e, postojati i potražnja za njihovim proizvodima. Pitanje je kako investirati i kakva ulaganja trebamo kako bismo imali uključiv rast koji osigurava i buduću potražnju koja je raspodijeljena na način da ulaga, ulagači nađu potrošače za svoje proizvode. Još jedna reakcija, broj 31, molim da se predstavite. Maris Lauri iz Estonije, iz Rige, iz e, Estonije, oprostite. E, govorit ću o privatnim ulaganjima koje, e, koja dovode do rasta kad e, slušamo poslovne ljude, onda e, oni kažu da nemaju povjerenja. Jer to je povezano sa poslovnim svijetom i poslovnim okruženjem. U posljednjih nekoliko godina vidimo da se poduzetnici brinu i zbog političke situacije. Ne govorim samo o migrantskoj krizi, već i onome što se događa u Rusiji sve to je zabrinjavajuće. Moramo sve te probleme rješavati zajednički. E, ja se brinem da je e, lakše dobiti e, kredit ili privatni novac za velike kompanije. Mala poduzeća u Estoniji, na primjer, su zaista mala u europskim razmjerima, 20 zaposlenika, to je prosjek. Za njih je vrlo teško dobiti e, financiranje. Čak i ako su kamatne stope niske, jer banke, a to su međunarodne banke, njih e, brine, brinu toliki problemi e, koji nisu povezani samo ili vezani za Estoniju, već za cijelu Europu. Pa moramo rješavati i te rizike. Prezentacije koje smo čuli su vrlo dobre. E, mm, I, i, i, ja bih htjela da o tome raspravljamo zajedno. Ali moramo e, analizirati ove probleme i moramo vidjeti kako smanjiti te rizike. Hvala jasna stvar o povjerenju, e, zajedničkom rješavanju svih problema političkih, ekonomskih. E, spomenuli ste problem financiranja, e, naročito za mala i srednja poduzeća. Ima li netko u vijećnici ko, ko bi želio nešto reći o toj preporuci? Izvolite, gospodine. Hvala predsjedatelju Roman Grčev iz Nacionalne skupštine e, Bugarske. Dvije stvari. Prvo, privatna i e, javna ulaganja su različita. Ako to gledate kao mogućnost za privatno javno partnerstvo, onda je to drugačija priča. Ako izračunamo e, javne ulaganje, onda moramo E, e, e, rizik povećati za 3 do 4 puta ako želimo privući privatni kapital. Treba mm, čak i u industriji stimulirano Junkerovim planom. To bi se pozitivno odrazilo na ekonomski rast u Europi. Drugo, moramo posebnu pažnju, posve, pažnju posve, posvetiti E, bankama, e, govorimo o malim i srednjim e, poduzećima i njihovom, njihovoj mogućnosti da dobiju kredite. Treba poticati banke da daju kredite malim i srednjim poduzećima. Mm. Koji tip banke ste spomenuli? To su specijalizirane javne banke koje se financiraju e, kroz privatno tržište, daju kredite, zajmove pod e, posebnim uvjetima za e, mala i srednja poduzeća. Hvala na sugestiji. Broj 36, izvolite. Hvala predsjedniče. Francesco Cariello iz Italijanskog parlamenta govorit ću talijanski. Mislim da talijanska poduzeća e, bi željela manje birokracije e, i kamatne stope u skladu sa stopom inflacije. E, traže i veću sigurnost. Ono, to je ono što žele privatni e, investitori. Po mom mišljenju Junckerov plan, najveći investicijski plan u Europskoj uniji, e, to ne omogućuje. Junckerov plan treba privući privatne e, ulagače, ali mislim da to ne smije dobiti dominantnu poziciju na tržištu kako i narušiti konkurentnost. privatnim ulaganjima i poticanjem određene e, poduzeća to stvara situaciju državne pomoći, državne potpore za neke aktere u privatnom sektoru. A to ne, e, ne potiče s tržišno natjecanje. E, istovremeno druga poduzeća možda osjećaju da se njihove mogućnosti investiranja sputavaju. E, po mom mišljenju Junckerov plan treba e, srezati birokraciju u administraciji i potaći e, konkurentnost i stvoriti jednake uvjete za sve. Mm, molim da budete kratki. 383, gospodin koji sjedi tamo od traga. 383, što ste vi. E, e, hvala lijepa. Ja dolazim iz Slovenije. Vrlo mi je drago jer se ovdje e, ne pitamo jesu li ulaganja potrebna ili ne. Naravno jer je odgovor da, ulaganja su potrebna E, ja pozdravljam sve e, investicije u infrastrukturu, trebamo zgrade, e, stambene jedinice, trebamo izgraditi ceste i željeznice jer to omogućava mobilnost, mobilnost radne snage na primjer. Trebalo bi naravno ulagati i u obrazovanje jer je to ulaganje sa velikom dodanom vrijednošću, naročito na tržištu rada. Međutim, moramo se zapitati e, nekoliko pitanja. Moramo im dati odgovore. Zašto trebamo ulaganja? Trebamo ih jer govorimo o zaduživanju, a trebamo smanjiti e, razinu duga. To je preduvjet za ekonomski rast. Nadalje, e, govorimo i o zapošljavanju i socijalnoj politici i to detaljno treba osigurati da razina zapošljavanja raste, a nezaposlenost pada. Tko treba investirati? Mislim da i javni i privatni e, sektor trebaju ulagati. Omjer naravno mora biti primjeren. Nije mi jasno konačna pozitivnost e, privatno-javnog partnerstva. Naravno, to je potrebno. Trebamo, uvijek trebamo investicije svugdje i uvijek. Ali kako ulagati? Mislim da trebamo e, odgovoriti na dva pitanja. Prvo, moramo biti realistični e, u našim očekivanjima od ulaganja. Ne možemo e, već sutra očekivati povrat novca. E, za neke investicije trebamo dulje čekati. Drugo, i to je jako važno, e, država i bankovni sektor pospješuju ulaganja. Bankovni sektor je odgovoran za financijsku krizu iz 2008. Oni moraju sada biti proaktivni E, moraju pospješiti ulaganja e, kako niskim kamatnim stopama naravno i a što se tiče države država mora osigurati da su porezi e, doprinosi i slične stvari smanjene za investitore naravno moramo srezati i birokraciju koliko god je to moguće. Hvala lijepa. E, e, e, posljednji govornik je vi, evo vi, 283. Pritisnite. E, sad možete govoriti. Onda će nam panel odgovoriti na ove ego pimenom iz Latvije, nacionalni parlament Latvije. Koliko sam shvatio, govorimo o bankama, koje bi mogla lansirati država. Zašto? E, to ne bi e, bile e, banke u vlasništvu države. Državne banke za razvoj. To evropski zakon ne zabranje. Osnovni kapital bi dozvolio, dozvolio da se daju kratki krediti i onda bismo imali deset puta više zajmova. E, to, time bi se e, financirali posebni programi. To ne bi dovelo uopće do i inflacije. Zajmovi se daju za razvojne svrhe, a ne za potrošnju. E, prema tome, time bi smo znatno ojačali zemlje poput Latvije E, to bi, time bismo također poticali konkurentnost države na praktičan način. U Latviji situacija je e, e, slična e, situacija u Njemačkoj nakon drugog svjetskog rata. Poduzetnici nisu imali novca, sigurnosti, niti mnog, dovoljno radne snage. Njemačka je tu situacija e, e, riješila bankama koje su pripadale državi i lokalnim vlastima. Time se Njemačka izvukla iz krize. E, ove državne razvojne banke su ključne za poticanje ekonomije u mnogim zemljama. Imali smo sada niz reakcija o ulaganjima o razini povjerenja, o EFSI-u, mm, evo sada investicijske banke u vlasništvu države. E, gospođa Kifinjemi ima riječ. Hvala lijepa na odličnim komentarima i na živahnoj diskusiji. E, pitanja su bila vrlo pertinentna e, kao i komentari. Pitanje povjerenja koje je istaknuto kao ključno za investicije. Dakle, ulaganja nema jer nema povjerenja. E, to je pokazao i pregled e, koji smo mi izvršili. E, politička i regulatorna nesigurnost je razlog. Kao i migracijska kriza Mm, i to je u vašim rukama. Moramo održati Schengen. E, to nije potrebno, e, da, njegovo ukinuće nije potrebno. E, jedna stvar koja je očita, možemo gledati nešto što je vrlo teško objasniti, zašto su brojke takove kakove jesu. Izbrojili smo, da, izračunali smo da kada su kamatne stope tako niske kao što jesu, e, deprecijacija eura i zbog e, niske cijene nafte. E, prošle godine rast u euro području je trebao biti za 1% viši, ali to nije bio slučaj. Ako pogledate 50 godina unatrag, ima, samo je pet godina e, e, kad je e, stopa rasla brže nego BDP. Mm. Prošle godine je bila jedna od tih godina, ali nije došlo do recesije kao što je bilo, bio slučaj u prošlim slučajevima kada je trgovina rasla brže od BDP-a. Privatne investicije, e, mnogi ste od vas rekli, e, treba poticati i e, smanjiti birokraciju. Jedan od podataka koje mi imamo da je prošle godine čak i u SAD-u njihova poduzeća su mogla i uložiti dvostruko nego što su učinila s obzirom na novac koji je postao u poduzeću bez ikakvih zajmova to vam pokazuje, to vam e, pokazuje također da nema dovoljno povjerenja. E, što se mora e, dogoditi na europodručju? Jedna je stvar produbljivanje jedinstvenog tržišta. To smo gledali s jednog aspekta, to jest sektora usluga. E, e, i sama primjena direktive o uslugama bi mogla dovesti do povećanja BDP-a od 2% dugoročno gledano. Bolje funkcioniranje jedinstvenog tržišta e, je zaista potrebno. Energetska unija, unija kapitala i jedinstveno tržište su ključni. Hvala. Hvala. Vratimo se sada na produbljivanje jedinstvenog tržišta nakon ovoga. Zahvaljujem. Doista sam uživala u odgovorima i pitanjima na naše izjave. Slažem se sa CDM da je povjerenje i e, važna stvar, kao i većina su to istakli. Ali postoje razlike i u Europskoj uniji neke su zemlje bolje uspostavile ponovno povjerenje nego druge, ali znači to je tako. Ako se potrudite, dobit ćete i e, u tom pogledu, ali nema čarobnog rješenja. Znači, treba samo činiti više stvari u isto vremena i na kraju će se e, pokazati rezultati. Naravno da privatni sektor mora vidjeti prilike za prodaju svojih e, stvari u zemlji i u inozemstvu, također i opcije za, lagane, za jednostavne investicije, ali Nekada naravno bi i smanjenje administracije, administrativnog tereta bio dobar korak. Nadalje, što se e, tiče kreditiranja, ako pogledate Europsku uniju naprotiv e, američkog pristupa u rješavanju bankovne krize, tu postoje velike razlike. Jer u Sjedinjenim državama načalno su E, krenuli brzo čistiti svoje stvari, a Eurozoni je trebalo više vremena za to. I postoji još uvijek e, potreba da se riješe neke banke i saniraju neke banke i treba s time krenuti. Znači ne treba okljevati, treba to napraviti što je prije što to moguće. Čim se prije banke urede, to će brže one moći ponovno kreditirati i to je nešto čime, čemu se svi vesele. Što se tiče kreditiranja male i srednje privrede, to je problem koji postoji u Nizozemskoj, naravno da nije lako riješiti taj problem, ali načelno mala i srednja privreda su riskantni za ulaganje, njima je uvijek teže dati kredite i također sami krediti su manje, znači i skuplji. A s druge strane, e, to ne znači meni odmah da bi trebalo ići na e, državu koja bi trebala dati kredite, nego trebalo bi osigurati učinkovitost. Naime, treba platiti rizike i ako želite investirati kapital u stvari koje imaju e, najveću, po, najveću dobit, to se može uzeti u obzir. Državne tvrtke mogu se organizirati na različite načine, ali treba izbjeći da kredit ide u one stvari gdje ne samo mi želimo da ide novac, nego koji su gospodarski e, dobar temelj. Ali to nije lagano pitanje i ni nizozemska sama to još nije u potpunosti razriješila. Evo, zahvaljujem. Hvala i konačna rasprava o državnim e, tvrtkama također je u skladu sa ovim napomenama koje su ovdje učinjene, naime da državne banke, banke u državnom e, vlasništvu i javni kapital Ehm, dira privatni kapital, to ste također rekli. Ehm, želi netko ehm, riječ, jer Blakem iz Nizemskog e, senata. Što više slušam sada e, predsjednicu oecd i Nizemskog instituta, čini mi se da od samog početka jedinstveno tržište integracija su bili u samom srcu Europske unije i kada pogledate tvrtke one, uvijek e, se traži veličina tržišta i postoje određene regije Europske unije koje nikada same neće moći privući takve investicije. Privući će investicije u veća područja u Europskoj uniji, a to će doći ako se tržište više harmonizira. Onda se može širiti i svi mogu imati više koristi od toga na konkretni način i na pravi način. Dakle, harmonizacija je na, e, na, samoj, na prvoj liniji fronta onoga što treba učiniti. I plan Juncker, ja mislim da je Juncker plan plus e, vratiti se još na ono što smo doista htjeli učiniti na internom tržištu. Nema 2005. ovaj se proces usporava i malo se o tome govori i doista mi je drago što je sada to spomenuto, upravo je to ono što trebamo i učiniti. Zahvaljujem. Dakle, što možemo učiniti? Jer je gospođa Kifinijemi također jasno rekla svima nama, e, nacionalnim i Europskom parlamentu, da je temelj reformi i harmonizacije opada. Znači, e, poziva se na aktivnost i brzinu, to su mnogi rekli. A mogu li ja dodati jednu stvar? Mislim da je infrastruktura Europske komisije i možda briselske birokracije jest nešto što se kritizira, ali oni to mogu, to je upravo što mogu, harmonizirati direktivo uslugama i druga područja, ali ne događa se u ovom trenutku. A mislim, to bi trebali učiniti, naravno, možda nedostaje samo političke volje, ali možda treba potaknuti. Dobro, dalje, o, mišljenja o produbljivanju internog tržišta i E, jačanju i brzavanju harmonizacije. Drugi prijedlozi, e, četrdeset 149, izvolite. Dobar dan. Besta iz Češke republike, Češki senat. Želio bih e, se vratiti na pitanje EFSI fonda i ove vrste investicijske strategije. Naš e, senat smatra da je to pozitivan alat za multipliciranje javnih investicija, odnosno privatnih investicija, znači korištenje privatnih puteva. U, našem, e, u našoj regiji imamo industrijske zone koje je još jedan e, način poticanja stranih ulaganja. Iako, naravno, samo to neće biti dovoljno za cijelu Europsku uniju, znači da jedni idemo drugima u njihove industrijske zone, nego recimo mi pozivamo Koreju, imamo kineske investitore, proizvodimo Toyota, Citroen, Peugeot i druge automobile. A što se tiče esti fonda, ono što bismo mi ovdje pozdravili, nema obzirom da govorimo o željama, reći ću vam sljedeće treba postojati kriterij transparentnosti e, za projekte koji su izvedivi i koji se mogu financirati iz e, fonda i na nacionalnoj razini i na razini Europske unije. Dakle, to bi trebao biti i pravi ispravni kriterij, znači transparentnost pri odabiri projekata. Ono što treba uzeti u, u obzir je i uklapali se to u druge EU tematske programe, kao na primjer Obzor 2020. i druge. Mi smo mala zemlja, ali to mi smatramo smislenim pristupom. Dostavili smo jedan dopis koji bi trebao predati Europskoj komisiji i podupiramo EFC okvir za 2018. i nadamo se da će ona imati konkretni učinak na rast zapošljavanja i europsko gospodarstvo. Hvala, dakle jasna potpora. Još neka razmišljanja o efc ili izvolite. Pa, finski parlament. I zahvaljujem. Odlične prezentacije smo čuli od naših panelista. Svakako investicije e, igraju ključnu ulogu za oporavak i rast u Europi. I e, radi se o pitanju povjerenja kao što je rečeno, tako da u gospodarstvu imamo odgovarajuće povjerenje kako bi se mogle pokrenuti investicije pitam recimo i za eko, e, eko, ekonomiju i čiste investicije. E, to je nešto što smo mi već, što smo već krenuli, a što je vaše mišljenje u tome? Treba li Europska unija posebice ulagati u biogospodarstvo i e, investicije u čiste tehnologije kao dio borbe protiv klimatskih promjena? Dobro, ostavimo dakle ovo pitanje evo tu na stolu za sada, znači treba li ulagati u ove clean e, čiste tehnologije i vratimo se onda e, penalistima nakon sljedećeg pitanja. E, 347, izvolite. E, uvaženi predsjedniče, ja dolazim iz Mađarskog parlamenta i Želio bih e, govoriti o pravom omjeru zajma i bespovratnih sredstava. Pravi europski pristup jačanju investicija trebao bi se osnivati o pravilnom razmjeru e, zajmova u odnosu na bespovratna sredstva jer e, bespovratna sredstva pomažu manje razvijenim zemljama članicama da, nadoknade zaostatak i mm, one zaostatak u koheziji, mi u Mađarskoj imamo plan koji je uh, u jesen 2014. Uh, ljeto jesen 2014. donesen i pozdravljamo njegove investicijske ciljeve. Uh, pozdravljamo naravno i investicijske ciljeve efsi i smatramo da bi bespovratna sredstva trebala biti održana, zadržana kao mogućnost uz zajmove jer e, oni omogućavaju dalje razvoj zemalja članica kako bismo osigurali koheziju, besplatna sredstva nam trebaju. Znači, Mađarska poziva Europski fond za strateška ulaganja koji svakako želimo koristiti kao dodatni financijski instrument. Mnogo su to rekli, mi se slažemo da proces e, e, administrativni proces bi trebao biti možda pojednostavljen. Evo vraćam se panelistima na reakciju. Imali smo niz pitanja o transparentnosti FC fonda i kriterijima koji će se primjenjivati. I zatim onda drugo pitanje odnosilo se na Europski fond za, za e, strateška Bi li on se trebao posebno fokusirati na čiste tehnologije? Izvolite, gospođa Kifinami. A što se tiče mogućnosti e, biogospodarstva, e, čistih tehnologija i kružnog gospodarstva, da to su prednosti za cijelu Europsku uniju i tu ima puno potencijala, posebice kada razmišljamo o klimatskom samitu COP21 i sporazumima koje su u Parizu doneseni. To su veliki izazovi da za Europsku uniju kako da se doista postignu svi ciljevi koji su dogovoreni i neće se to događati samo ovdje u Europskoj uniji, nego i druge zemlje trebaju ispunjavati svoje ciljeve. Dakle, diljem svijeta svakako postoji e, puno potencijala i mislim da je komisija bila vrlo aktivna e, u ovom pitanju biogospodarstva i kružnog gospodarstva i pokušala također poticati i zemlje članice na stvaranje jednog okruženja u kojem bi bio bioekonomija i kružno gospodarstvo mogli se doista pokrenuti. Kada govorimo o fond, e fondu, neću sada komentirati same detalje, mislim da je to nešto o čemu odlučuje Europska unija, o tome kako strukturirati besplatna sredstva, zajmove i tako dalje. No, je fond koji bi trebao doista stvoriti dodanu vrijednost, generirati investicije koje su možda rizičnije nego e, oni ranije modeli financiranja od strane investicijske banke kako bi tu imali doista dodanu vrijednost u EU uniji i kako bi to ta sredstva išla u stvari koje će stvoriti odgovarajuću vrijednost i pokrenuti između ostaloga i privatni sektor i privatno financiranje. To su svakako kriteriji koje treba ispuniti. Iako smijem samo predsjedniče, neki od vas e, spomenuli su i inkluzivni rast. Naime, OECD je puno se bavio pitanjem inkluzivnog rasta i ono što po time mislimo je da kad kažemo da E, smo liberalizirali e, tržište proizvoda, napravili strukturne reforme i kao i na tržištu rada. E, tu također su potrebne odgovarajuće politike. Politike koje će uzeti u obzir i onaj koji su zbog liberalizacije tržišta ostali bez svojih radnih mjesta. Znači neki će naravno otići u stečaj, ali ti bi ljudi trebali dobiti prekvalifikaciju obuku za prekvalifikaciju i potporne mjere kako bi se osiguralo da će oni također negdje drugdje na tržištu rada pronaći svoje mjesto. Dakle, doista je od ključne važnosti e, uzeti u obzir i obrazovanje i obuku ljudi i ovaj cijeli inovacijski sustav. Dakle, to je kao jedan dio koji treba uzeti u obzir u ovakvom inkluzivnom rastu. Zahvaljujem. Slažem se sa kolegicom iz OECD-a. Mogu li samo dodati još dvije dodatne napomene. Što se tiče prelaska na održivo gospodarstvo, Važno je ne gledati samo investiciju, nego cijelu, cijeli skup okolišnih politika. U ovom trenutku sustav trgovanja emisijskim jedinicama ne funkcionira najbolje i kako bi se stvari pokrenule, treba gledati i investicije i reformu i bolje funkcioniranje ovog sustava trgovanja emisijskim jedinicama. Mi smo u Nizozemskoj napravili analizu troškova i rizika nekih od ovih investicija. Nije baš dobro ispalo, nažalost, jer ETS je zapravo podkopao većinu učinaka. Tako da mislim da se treba gledati u odgovarajućoj kombinaciji. A druga ova tema, znači za inkluzivni rast. Naravno da se puno raspravlja o rastućem mm, nejednakosti, ali ako pogledate e, brojke, e, rast nejednakosti E, proizlazi iz sljedećega da se više traži visoko kvalificirana radna snaga nego što postoji ponude. Tako da bi ulaganje u obrazovanje izgleda riješilo oba problema. Riješilo i nejednakost distribucija dohotka i povećalo prihode i zaposlenost. Hvala. Dakle, obe naše govornice otvorile su znači ovu agendu za gledanje i dalje od samih e, ulaganja. Dakle, čuli smo jasne pozive na ubrzavanje restrukturiranja, obrazovanje ponovno spomenuto sustav trgovanja emisijskim jedinicama. Pa evo, e, sada e, otvaram mogućnost za posljednje komentare izaslanika koji žele prokomentirati znači osim EFSI-a i strukturne reformi, koje su još stvari na kojima treba raditi. Znači evo, e, možete sada reći, evo ja mislim da je osim investicijske agende još potrebno raditi na sljedećem. Dakle, ako imate neki predlog. Evo imam ja još jedno pitanje o javnim e, ulaganjima za gospođu Kivinijemi. Vi ste e, jasno iskazali potrebu za javnim ulaganjima, kao dok je vaša kolegica iz bila malo više skeptična. Mi u Nizozemskoj zahtijevamo minimum, minimalnu stopu povrata od 4,5% na javne investicije, a to je zbog e, ove premjene riziko 3%. I znači sa gledišta poreznih obveznika niz projekata nije profitabilan. Dakle, moje pitanje, slažete li se vi sa premijom na rizik e, na javna ulaganja od 3%? I ako da, kako se to onda odnosi prema vašem mišljenju da je potrebno više javnih ulaganja za jačanje gospodarskog rasta? Hvala. Evo, gospodine predsjedavajući, ono o čemu sam ja počela govoriti, to su kratkoročne mjere a u mnogim evropskim državama je to jedna zajednička mjera koja se unutar cijele Evropske unije primjenjuje kako bi potaknula ekonomiju, a da pritom ne pogorša razinu dugova. te su investicije potrebne, ali istodobno sam naglasila da ne trebaju to biti investicije u bilo šta, bilo kakve. Treba ih doista dobro pogledati jer one zaista trebaju koristiti dugoročno gospodarstvo. Prema tome, u tom smislu bi kriteriji za odobravanje tih investicija i usmjeravanje sredstava u takve projekte morali, dakle, kriteriji biti izuzetno strogi i visoki. A možda bi onda nakon nekoliko godina se i pokazalo da možda neke rizike trebali preuzeti, međutim za sada kriteriji ne smiju biti snižavani. A što treba još poduzeti paralelno? To su strukturne reforme. Međutim, nije to bila moja glavna poruka. Moja glavna poruka je bila da su strukturne reforme potrebne i to na evropskoj razini kako bi ojačale naše jedinstveno tržište. Da, i ubrzalo daljnje integracije. Ima li bilo što što bi, što bi zastupnici još željeli ovdje iznijeti. Izvolite na broj 41. Austrijski parlament Gerardska Lina. Ja sam htio napomenuti da su investicije važne, ali najvažniji je rast. A kod rasta imamo sa, na poslovnoj strani investiciji, dakle poslovnoj strane privatnog, a s druge strane postoje onda javne. Međutim, neće nikad biti privatnih investicija ako se ne bude potražnje, ako ih se ne pita. Puno banaka bi rado dala sredstva za e, kredite, ali ih tvrtke ni ne traže, poduzeća ih ni ne pitaju. Jer je problem u tome da ne vide svoj interes i nemaju snage za to. Prema tome, bitno je da se poveća konjunktura, da se veća poveća promet, da se poveća kupovna moć e, kupaca, stanovništva. I tek onda ćemo pojačati naravno e, snagu poduzeća koje će onda i moći izvoziti i moći uzimati kredite i investirati dalje. A što se tiče javnih investicija, javne ruke, tu bismo htjeli čestitati gospodinu iz Latvije koji je organizirao, kako nam je spričao, otvaranje jedne državne banke. I onda su iz državne banke zapravo išle najveće financije. Mi se pitamo odakle bi mi, do, kako bi mi dotle došli, jer mi smo uglavnom ovisimo o privatnoj ruci, privatnom gospodarstvu i privatnim bankama. A kako onda doći do toga, jer vidite u bankama stoji novac privatnih e, dioničara, privatnih investitora, privatnih štediša, građana a s time država ne može raspolagati. Kod nas 95% ukupne novčane mase ide preko privatnih investicija kroz privatne banke. I sad meni naravno nije opće jasno zašto bi se mi morali financirati isključivo preko privatnih banaka, jer država isto tako može novce nabaviti i investirati dalje. Ona može raspisati obveznice, državne obveznice, a naravno da one imaju pokriče jer iza države stoje građani sa plaćanim porezima i to i u perspektivi nose jasno daljne prihode. Prema tome država bi mogla sama financirati investicije, a onda bi za to tražila kamate, odnosno dividende za svoje investicije, a to će onda preko toga opet završiti kod građana koji su preko svojih štednih uloga to riješili ili preko plaćanja poreza. A onda imamo i druge varijante. Mogli bi počeli izdavati obveznice koje bi bile vezane za rast BDP-a države. I to bi možda bila dobra ideja, pa možda bi nam mogli još, evo kolega iz Latvije, da nam još kaže koji je o državnoj banci, o tom, tom modelu financiranja, da li su razmišljali da financiraju preko obveznica vezanih za rast BDP-a ali evo kolege iz Latvije vidim e, odmahuju glavom pa se ne bi ne bi odvažili i ne bi se htjeli još odgovarati na ovaj prijedlog i ući u tu diskusiju koliko vidim. No sada, kratko prije nego što vratim riječ kolegi Tomasu Hendelu, dozvolite da samo još ukratko sažmem i naglasim one teme o kojima smo od jutros govorili, jutros govorili prije podne, a Tomas će dati sažetak poslje podneva. Mi smo govorili o e, potrebi za daljom konvergencijom zemalja članica jer približavanje naših ekonomija je ključ uspjeha za monetarnu ekonomsku uniju na duge pruge gledano dugoročno. Raspravili smo koja bi bila razina solidarnosti potrebna da se konvergentnost te vrste postigne, koja bi se pravila i propisi morali poštivati i čija je odgovornost da nadzire da li se poštuju propisi i pravila. Zatim smo govorili o demokratskoj kontroli, i demokratskom upravljanju svih tih procesa izvješće koje smo im dobili od parlamenta i nam daje stanovite upute i smjernice za do vrijeme koje dolazi. Međutim, dobno otvara nova pitanja. Koje god bile političke izazovi pred nama, mi znamo u budućnosti, mi moramo to zajedno se s tim suočiti. Jer jedino zajedničke ćemo moći riješiti te priče i takve probleme. Danas i ova rasprava koju smo imali ovih dana nam upravo nudi mogućnost da nađemo zajedničko ne samo razumijevanje nego i pristup. I uvjeren sam da će ovakva jedna razmjena, razmjena mišljenja i iskustava bitna ne samo za pojačanje ekonomske konvergentnosti među državama nego i političke konvergentnosti. Ali prije nego što dam riječ još kolege Hendelu, dozvolite da njemu toplo zahvalim kao i Europskom parlamentu što su nam danas domaćini E, molim jedan aplauz za Europski dom, Europski parlament. Drage kolegice i kolege, stigli smo do kraja naše međuparlamentarne konferencije, barem u prvom dijelu za 2016. godinu. Evo, na kraju dozvolite još nekoliko kratkih napomena, stvarno nemoguće ukratko iznijeti sve ono o čemu smo protekla dva dana raspravljali. Ali kao što znate, ja predsjedam odboru za zapošljavanje Europskog parlamenta, pa možda da vam dam samo jednu malu poruku koju trebate ponijeti sa sobom, a za sve nas je važna. Po brojkama gledano, jedna četvrtina stanovništva Europske unije živi na granici ili ispod granice siromaštva u EU. Što znači, to je za mene glavna tema. Jasno da valja raspravljati o temi investicija, In, ali no ne mislim da trebamo biti previše dogmatični u svoje diskusije kad govorimo da li javne ili privatne. Ne, govorimo o investicijama koje za, prema Junkerovom programu iz fonda EFSI trebamo i na europskoj razini činiti, ali s nacionalnih razina poduprijeti. A te investicije trebaju stvoriti radna mjesta koja će pomoći našim ljudima. Sad bez transfer bez posebnih prijenosa različitih socijalnih davanja koji bi nam samo još više opteretili naše blagajne nacionalne i naše socijalne fondove. Mi moramo one kvalifikacije također forsirati koje tržište rada traži. Imamo strahovito različitu situaciju u Europi glede kvalifikacija ljudi, primjerice koliko je kod pitanja kompetentnosti u IKT tehnologijama. Ako je ono što nam znanstvenici i menadžeri govore, da smo mi već ušli u revoluciju digitalnu i da je to vrijeme već krenulo, onda znamo da se upravo te kompetencije, te kvalifikacije moraju raditi. Što znači da se i evropska tijela, ali i nacionalna tijela moraju koncentrirati na to da povećaju razinu znanja na tom području i kvalifikacije ljudi kako bi ljude osposobili za zapošljavanje u tom novom vremenu nakon digitalne revolucije. I na kraju, na trećem mjestu, još nešto. Naše dvije referent predavačice su danas poslje podne često spominjale problem administrativnih tereta. Pa bih jako molio da pod tim pojmom administrativnih tereta ne, ne gledaju prečesto na čitav snop propisa i zakona iz područja rada i socijalne zaštite, jer mi imamo i jako puno propisa radno-socijalnih, ali još uvijek ni u kom slučaju ne previše. A kad pogledam kako je to izgleda u zadnje vrijeme u zemljama članicama, u nekim državama, da ne govorim sad tu o Grčkoj, su demontirali upravo to zakonodavstvo radno i socijalno i ne znam koliko je to dobro. A i u nekim drugim. A sada još jedna poruka da ponesete sa sobom. Ako želimo graditi za budućnost Evrope, onda se danas moramo još više nego ikada koncentrirati da se svim svojim naporima povedemo ljude napred, ponesemo ih, kako bi ponovno počeli vjerovati u tu Europu, jer oni sve manje vjeruju u Europu i sve manje vjeruju općenito u moć politike ili moć politike da vodi i kreira budućnost za njih, a to mora biti u naš primarni fokus, naš primarni fokus u Europskom ali i nacionalnim parlamentima. Sljedeći put ćemo se sastati u Bratislavi, kolege iz Slovačke planiraju održavanje te konferencije u drugoj polovini listopada. Vama svima želim sretan put kući i želim vam da nastavite razmišljati o svemu ovim ovim poticajnim temama kojima smo raspravljali ova dva dana. Hvala